Dragi kolege, mislim da je zaista vrijeme da počnemo s radom. Između ostoga i zato što je pred nama dosta e, opsežno glasovanje i počinjemo odmah sa prvom temom na našem dnevnom redu, a to je glasovanje vezano za GMO. Dakle, odmah ću sada dati Riječ je gospođi Ris, našoj izvjestiteljici. Gospodine predsjedavajući, hvala, bit ću kratka. Već smo obavili dosta posla, imamo preko 340 e, amandmana o kojima ćemo glasovati. Kao prvo, zahvaljujem vama i svim e, izvjestiteljima u Sjeni i svim mojim kolegama. Unatoč e, razlikama u mišljenju. Tu su bile političke razlike, nacionalne pa i regionalne razlike u mišljenju, no unatoč tome uspjeli smo postići kompromis i kada se pokrene postupak trijaloga, nadam se da ćemo imati snažan položaj parlamenta vezano za ovo. U redu, hvala. Počinjemo s glasovanjem. Svi imate liste za glasovanje. Imate li svoje kartice za glasovanje? U redu. Počinjemo sa amandmanom 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani. Da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 159, to imamo i usmeni amandman. Sada dajem riječ gospodinu Stasu. Pa nije, nije to nužno potrebno zbog toga što je to i u pisanom obliku, e, niko se ne protivi, u redu, idemo glasovati. Znači radi se o e, amandmanu 159 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Socijalisti imaju dva glasa previše. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Now go to na glasačkoj listi. Ne, oprostite. Znači nije isto. U redu. Sada imamo amandman 244 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 250 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 247 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvjesto pedeset jedan za protiv suzdržani odbija se dvjesto četrdeset osam za, protiv, suzdržani, to se usvoja, 253 za, dvjesto pedeset se ne razmatra 252 za protiv Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. SID ima jedan, jednog člana previše. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 256 Amandman 256 za protiv suzdržani odbija se provjerit ćemo zatvaram glasovanje usvaja se Amandman 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 255 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261. E, se ne razmatra. Sada glasujemo o amandmanu 25 i 256. Radi se o identičnim amandmanima za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258 se ne razmatra. 257 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. U 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 262 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandmani 26 i 263 su identični za, protiv, suzdržani usvaja se. Hajdemo to provjeriti. Dakle, to je 26. i 263. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Još uvijek imamo jednog socijalista previše koji glasuje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 264 za, protiv, suzdržani. Niste digli ruke. 264 za, protiv, Dakle, sve je u redu. Sljedeći amandman je 269. E, no, ne, 267 se ne razmatra zato što je jedan od ona tri amandmana koji su ovdje navedeni usvojen. Dakle, oni su usvojeni. I sad prelazimo na glasovanje o amandmanu 269. U redu, e, glasat ćemo po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja Odbija adesso abbiamo gli emendamenti duecentosettanta e duecentosettantuno sada glasujemo o amandmanima dvjesto sedamdeset i dvjesto sedamdeset jedan no oni se ne razmatraju zbog toga što smo usvojili dvjesto šezdeset devet znači dvjesto sedamdeset tri za protiv suzdržani odbija se 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 28 i 277 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvijesto osamdeset jedan za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dvijesto osamdeset šest za protiv suzdržani odbija se 288. Glasa se po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se.

Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, 290 za, protiv, suzdržani odbija se. 291 za, protiv, suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, odbija se. 294 za, protiv, suzdržani u se. Sljedeći je 296 se ne razmatra. 297 za, protiv, suzdržani odbija se. Pa meni je to bilo jasno, ali ipak evo provjerit ćemo. 297, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. dvjesto devedeset osam za protiv suzdržani, odbija se. 31. Dakle, amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 299 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Sad imamo amandman 301 po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 303 za, protiv, suzdržani, odbija se. 302 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 3 za, protiv, suzdržani, u se. Sada sad imamo e, amandman 310 za, protiv, suzdržani, odbija se. 311 za, protiv, suzdržani, Usvaja se u redu, provjerit ćemo. Il voto è aperto. Znači 311, otvaram glasovanje. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Tristo dvanaest Ovdje imamo usmeni amandman. Ima li kakvih prigovora na to? Ne, u redu, onda možemo glasovati. Znači 312 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Ne. Andiamo adesso all'emendamento. U redu, sad eh, prelazimo na amandman 1. Eh, to su navodi izvjestitelja tko je za, dakle za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada 47, znači Flanagan Ferreira, za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada 50 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Znači, samo drugi dio, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada amandman 53 za protiv suzdržani odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvoja, ali da provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, bilo je dobro da smo ipak provjerili. A sada amandman 52 za protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Sada amandman četiri za protiv suzdržani usvaja se. Sada glasujemo o 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada imamo kompromisni amandman 4. koje je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. četiri. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. šest. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. sedam. Za protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Jeste li svi odglasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 e, izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sad 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. Votiamo adesso le... A sada glasujemo o amandmanu 76 jer svi su ostali amandmani sada došlo do situacije gdje ne razmatraju se, niti 76, zato što smo 302 i 303 odbacili, to jest odbili. Sad Sljedeće glasovanje. Glasujemo o kompromisu 5. Dakle, kompromis, kompromisni amandman 5 za, protiv, usvaja se. Amandman 84, gospodina Peterlea, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Votiamo adesso l'emendamento 100. Sad glasamo o amandmanu 110. Eh, to je uvodna izjava 10a za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada 119 kaputo e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sad ćemo zajedno e, glasati o amandmanima 15, 120 jer su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o Votiamo adesso l'emendamento 123. Sad glasujemo o amandmanu 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad glasujemo o 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 17 i 128 zajedno jer su identični za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sada glasujemo o 127 i 130 jer su identični za, protiv, suzdržani, usvoja se. 131 za protiv suzdržani usvaja se 132 za protiv suzdržani usvaja se 133 za protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o 135 i to u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda ne možemo glasovati u drugom dijelu. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, usva se. Votiamo l'emendamento 100. Sada glasujemo o amandmanu 141 za, protiv, suzdržani. Mislim da se, usvo, da se ali provjerit ćemo. Jeste li svi odglasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, odbija se. 148 za, protiv, suzdržanim usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada imamo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 da provjerimo. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada ćemo elektronski glasovati. o preporukama za drugo čitanje e, uz ove amandmane. Otvaram glasovanje. Dakle, to je konačno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada Moramo donijeti odluku hoćemo li se upustiti u pregovore ili ne. Evo ponovno otvaram glasovanje. Znači to je odluka o e, ulasku u pregovore. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu. Hvala vam e, na glasovanju. I također zahvaljujem e, izvjestiteljici na e, dobro obavljenom poslu. Only one minute of suspension for giving the time to the... Mi ćemo prekid svega jednu minutu kako bismo dali e, vremena povjereniku da zauzme svoje mjesto. Dear colleagues, dear colleagues, we are waiting. Dragi kolege, čekamo povjerenika u 10 sati. Dakle, imat ćemo 10 minuta prekida.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 Cari colleghi, è un eh, piacere avere... Dragi kolege, zadovoljstvo nam je što je s nama danas na početku njegova mandata povjerenik Miguel Arias Kanjete, povjerenik za klimatsku politiku i energiju, koji nam je ukazao danas Početi što je s nama i možemo imati prvo razmjerno stajalište sa njime. Po pitanju vrlo važnih dosjea s kojima znam da će se komisija morati baviti na dolazećim mjesecima, ali isto tako i u svjetlu pregovora o klimatskim promjenama koji sljedeći mjesec dolaze u važnu fazu s konferencijom u Limi. Ovdje imamo dakle mogućnost vrlo poželjnog, mogućnosti vrlo poželjnog sporazuma u Parizu 2015. A zakonodavni prijedlozi e, našeg odbora i za koje je nadležan povjerenik su brojni, sustav trgovine emisijama, emisije CO2 i isto tako promjene amandmana, protokola iz Kiota, to su sve teme kojima ćemo se baviti zajedno s povjerenikom i kao odbor e, na tome ćemo raditi nadolazećih nekoliko godina. Dakle, zadovoljstvo nam je što je s nama gospodin Kanjete, odmah ću vam dati riječ kako biste nam mogli dati svoje uvodno izlaganje, nakon čega ćemo imati nekoliko krugova pitanja i odgovora. I sada izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, dopustite mi da započnem sa svojom prvom intervencijom kao povjerenika pred odborom Envi, naglašavajući, kao i tijekom saslušana, važnost koju pridodajem Europskom parlamentu ne samo kao su zakonodavcu, već i kao instituciju koja naj izravnije predstavlja europsku demokraciju. I zbog toga sam odlučio da moja prva javna intervencija kao povjerenika bude upravo danas pred vama. Tijekom saslušanja obećao sam, e, vezao se na otvoren, transparentan politički dijalog s vama i za mene je ovo prva razmjena stajališta i prvi korak u izgradnji takvog dijaloga. Dijaloga koji bi trebao biti jedan od stupaca u ostvarenju klimatske politike koja je smjerena prema budućnosti. Klima se mijenja i time učinci postaju sve očiti na svakodnevni život naših građana i poslane zajednice. E, znanstveni rezultati međuvladinog panela o klimatskim promjenama su jasni. I istovremeno oni nude jednu poruku nade. I jasno je da je unutar naše moći da se uhvatimo koštaca klimatskim promjenama i da ograničimo globalno zagrijavanje na manje od 2%. Dakle, imamo izbor i političku hrabrost da djelujemo sada, a to mora biti naša zajednička politička obveza u dolazećim mjesecima i godinama i siguran sam da ću moći računati na vas da vam da pokažemo zajedno da Europska unija će i dalje ostati predvodnik globalni u klimatskim promjenama. Prije manje od tri tjedna europski vođe došli su do dogovora o ciljevima arhitekturi za našu politiku na dolazećem desetljeću, takozvana e, okvir klimatske i energetske politike 2030. Ovo je rezultat dugotrajnog radnja i suradnje između parlamenta i vijeća i komisije drugih institucija kao i dijalog sa cijelim nizom dionika. Zaključci Europskog vijeća stvorili su pozitivan zamah na temelju kojeg moramo nastaviti graditi i na europskoj i na međunarodnoj razini. Na temelju toga želim da Europska unija nastavi raditi na ambicioznoj klimatske politike i globalno predvoditi međunarodne pregovore e, u smjeru obvezujućeg sporazuma na klimatskoj konferenciji u Parizu 2015. No prije svega moramo raditi u smjeru brze i odgovarajuće provedbe našeg okvira 2030. A to moramo učiniti pametno kako bismo požnjeli sve koristi prijelaza na ugljično gospodarstvo što je ključno za stvaranje radnih mjesta i održivog rasta. Okvir 2030. morat će biti prevedeno konkretne aktivnosti, tako da će Europska unija ostati svjetski prethodnik u obnovljive tehnologiji, da povećamo energetsku učinkovitost, da je upotrebimo puni potencijal zelenog gospodarstva na najučinkovitiji način za naše potrošače, industriju i za naše javne financije. No prije nego što vam ocrtam konkretne poruke o provedbi okvira 2030, želim s vama podijeliti neke općenite e, misli o smjernicama koje nam je dalo Europsko vijeće. Dakle, pozdravljam podršku za obvezujuće nacionalne e, ciljeve za smanjenje stakleničkih plinova od barem 40% i podciljeva od minus 43% za EU ETS, a minus 30% za ne ETS sektore. Pozdravljam uvelike to što je Europsko vijeće slijedilo prijedlog komisije da se uspostavi obvezujući cilj od barem 27% korištenja obnovlje energije na europskoj razini do 2030. Ovo daje snažan, jasan signal ulagačima da planiramo nastaviti promicanje stražnog rasta u obnovljivim izvorima energije, a to će nam omogućiti i više europski pristup u tome. Što se tiče energetske učinkovitosti, jasno je da smo se nadali ambicioznijem dogovoru. Komisija je predložila cilje 30%, predsjednik Juncker i ja zagovarali smo e, obvezujuće, ne indikativne ciljeve. No, ovo je podložno revizijskoj klauzuli, imajući na umu cilj od 30%, tako da ćemo se pokušati pobrinuti da naš pristup postane ambiciozniji. Naglasio bih također jedan vrlo pozitivan element, 40% obvezujućih nacionalnih ciljeva. Dakle, ako to obvezujuće, znači da se može ostvaruje unutar Europske unije, a neće se znači koristiti međunarodni e, krediti nakon 2020. što znači da će sva ulaganja doći iz Europske unije. Također pozdravljam načelo za postavljanje ciljeva za ne ETS sektore. Dakle, nacionalni ciljevi će biti u okviru od 0 do minus 40% usporedbi sa 2005. a zajednički ćemo morati e, imati minus 30% ciljeve. S obzirom na e, ne ETS sektor, e, odnosno smanjenje u tom sektoru, naglašava se važnost fleksibilnosti. Dakle, moramo biti budni da za sačuvamo integritet ovog sustava. Također pozdravljam dogovor o dva važna instrumenta. Prije svega fond za inovacije za poduzeća u EU, NER 400, zatim modernizacijski fond za države članice s nižim prihodima. Zajednički ovi fondovi e, prikupljaju 700 milijuna kvota ETS-a koje će se upotrebiti za modernizaciju energetskog sustava Europske unije i time učiniti učinkovitijom u pogledu energije i potaknuti inovacije u energetskom sektoru industrije industriji. Pozdravljam i referenci pozivanje na reformiran i funkcionalan sustav ETS-a kao temeljac europske klimatske politike. Želim da taj sustav ETS-a u potpunosti odigra svoju ulogu e, i da bude pokretač za niskougljične investicije diljem Europske unije. Funkcionalan sustav ETS-a osnažit će funkcioniranje unutrašnjeg tržišta energije i potaknuti korištenje obnovljive energije i daljnje poboljšanje u energetskom sustavu. Europsko vijeće također priznalo temeljnu važnost internog energetskog tržišta i u tom smislu važnost postizanja 10% smanjenja, odnosno 10% ciljeva u međusobne povezanosti energetskih mreža električnih do 2020. odnosno 15% do 2030. Jasno da će se ovim poboljšati sigurnost energetska i e, integracija tržišta, ali time će se olakšati mogućnost većeg udjela korištenja obnovljivih izvora energije u mješavini energenata za proizvodnju električne energije. Zato će najvažniji biti projekti od zajedničkog interesa. Svi opisani elementi e, vodi nas do onoga što je najvažnije Europskom parlamentu. Rezerva za stabilnost tržišta energije ili Market Stability Reserve, MSR. Nadam se da će on biti pravovremeno usvojen, što će svako stabilizirati tržište ETS-om i učiniti ga otpornijim. U ovom zakonodavstvu, kao i drugim predlozima komisije, pobrinut ćemo se da se poštuju sporazumi i nadležnosti svake pojedine institucije. Postoje e, zanimljiva pitanja kojima se raspravlja po pitanju MSR-a, e, primjerice mogući raniji početak ili e, da se 900 milijuna e, odgođenih kvota izravno stavi u rezervu. Kao što sam već naglasio, imamo ako ćemo imati većinu u parlamentu i vijeću i komisiji, e, dakle nećemo imati ništa na putu napretka. Nadam se da će ova važna legislativa biti dovršena do kraja prvog kvartala sljedeće godine. Dakle, brzi pozitivan ishod za MSR mogući će nam da što je prije moguće, ali uvijek nakon zajedničkog sporazuma, možemo ponuditi zakonodavni prijedlog kojim će se provesti reforma europskog tržišta ugljika za razdoblje nakon 2020. Ovo je ambiciozni vremen vremenski okvir, međutim dugujemo našoj industriji i drugim tržišnim igračima e, maksimalnu sigurnost za e, pravila za izmještanje ugljika nakon 2020. Zbog toga se obvezujem brzo raditi na široj reviziji ETS sustava nakon usvajanja ovog e, sustava MSR. Što se tiče legislative o ciljevima nevezanim za ETS, planiram raditi na detaljnoj procjeni studiji procjene za elemente poput povećane fleksibilnosti i integracije drugih sektora, a sve to s ciljem da predložimo jedan zakonodavni prijedlog vrlo brzo i to u skladu sa radnim programom komisije, a istovremeno da se pobrinemo da imamo kvalitetan prijedlog i da on bude e, učinkovit u smislu potrošnje. Što se tiče energetske utinkovitosti, imamo prijedlog Europskog vijeća da predložimo prioritetne sektore u kojima najviše koristi možemo dobiti sa učinkom, sa uštedom energije. Što se tiče obnovljive energije, e, ponudit ćemo mjere da se pobrinemo, da se postignu obvezujući ciljevi na razini Europske unije od barem 27%. Radimo i na postizanju transparentnog e, pouzdanog sustava upravljanja, će biti važno usmjeriti izvještavanje o klimatskim i energetskim pitanjima na pravilan način kako bi se izbjegli administrativni troškovi. Također planiram poboljšati uvjete za e, CCS, e dakle ključnu tehnologiju za prikupljanje i skladištenje ugljika, što nam je nužno ukoliko želimo doći do gospodarstva koje ne koristi ugljik do 2010. Prije ljeta želim također započeti sa širokom raspravom o našim politikama za smanjenje emisija u cestovnom transportu i organizirati konferenciju sa svim dionicima gdje bi se razmatralo o tome što je dobro funkcioniralo, a što se može poboljšati nakon 2020. A za to bih uvelike pozdravio i sve vaše ideje i aktivnu uključenost kao sa svim drugim mjerama za koje ću biti odgovoran, veliku važnost predodajem slušanju, slušanjem svih dionika. Klimatska politika dakle ne mogu funkcionirati ako gospodarstvo ne sudjeluje. I zbog toga ne smijemo propustiti gospodarske mogućnosti koje klimatska energetska politika nudi za stvaranje novih poslova i inovacije. U tom smislu e, paket za rast radna mjesta i investicije koje će komisija predložiti na dolazećim tjednima bit će sjajna mogućnost da se pokaže naša odličnost i što se tiče rada na klimi i ulaganjima u klimu i energiju. Dakle, infrastrukturu, obnovljiva energije, energetska učinkovitost. Ja već radim sa pod potpredsjednikom Kataninom i svim povjerenicima koji su tu uključeni kako bi ova politika bila integralni dio investicijskog paketa od 300 milijardi koji će e, predložiti predsjednik Juncker. Te paket će također nastaviti se na naša postignuća e, rada na energetskoj uniji, čime upravlja potpredsjednik Ševčević i kao što znate klimatska e, politika energija je ključan aspekt toga. Nakon što sam vam prikazao svoje planove za klimu energiju, osvrnuo bih se časak na međunarodne pregovore. Znači aktivnosti na, pre, na okviru do 2030. u mom smislu će upravljati međunarodnim aktivnostima. Europska unija mora biti globalni predvodnik i pokazati primjere u smislu toga. I naša odličnost mora biti poziv drugim velikim međunarodnim igračima da predlože svoje doprinose za smanjenje stakleničkih plinova. E, putem e, do ka globalnom sporazumu u Parizu sljedeće godine, e, sljedeći veliki korak bit će konferencija u Limi. Ondje će biti ključno postići globalne i pravno obvezujuće sporazume koji će biti potvrđeni u Parizu. Zbog toga planiram usko surađivati s parlamentom, osobito sa izaslanstvom ovog odbora, prije i tijekom pregovora u Limi. I želim čuti vaše stavove i pobrinuti se da Europska unija ima samo jedan glas. U tom smislu klimatska konferencija u Limi mora e, tri ključna rezultata dati. Prije svega moramo se pobrinuti da svi naši međunarodni partneri predlože svoje planove za smanjenje za njihova smanjenja stakleničkih plinova prije kraja ožujka 2015. Međunarodni proces također mora biti uspostavljen prije konferencije u Parizu kako bi se razmatrila i analizirala ambicija pojedinih i zajedničkih napora. Samo takav proces nam može omogućiti da dođemo do sporazuma 2015. koji će biti dostatan da se zagrijavanje zadrži unutar dva stupnja. Zatim moramo napredovati na poboljšavanju naših ciljeva, naših ambicija prije 2020. kako bismo zadržali zagrijavanje ponovo ispod dva stupnja. To je ključno s obzirom da sporazum iz 2015. neće stupiti na snagu prije 2020. I treće, moramo imati dobro razumijevanje elemenata nacrta pregovaračkog teksta za sporazum 2015. Lima, dakle, mora biti pripremni korak eh, prema konačnom e, pregovaračkom tekstu okvirne konvencije u o promjeni klime. Ja sam već počeo koordinirati se sa visokom predstavnicom Federikom Mogherini. 5.11. smo održali prvi sastanak u kojem smo odlučili da će svi e, sav naš e, diplomatski rad Europske unije biti usmjeren u pregovore, na pregovore u Limi i klimatska politika bi trebala biti srž naših vanjskih odnosa. Drugačije ne možemo raditi ukoliko želimo da okvir do 2030. Europsku uniju učini predvodnikom. Europska unija e, je odgovoran za svega 10% globalnih emisija danas i ključno je da sve velike, velike gospodarstva, gospodarstva u e, razvoju daju, ponude svoj doprinos u prvom kvartalu 2015. Moje će službe na dolazećim mjesecima izdati priopćenje o našoj viziji za sporazum u Parizu i naravi tog kolektivnog globalnog truda koji je nužan da bismo se pozabavili klimatskim promjenama i to na način koji će odražiti suvremenu gospodarsku i geopolitičku stvarnost. U tom smislu radujem se našoj nadolazećoj raspravi u e, na plenarnoj sjednici, drugoj plenarnoj sjednici u studenom i siguran sam da će ova rasprava obogatiti naš dijalog i da ćemo time lakše dati svoj doprinost na, na konferenciji u Parizu. Moramo se pobrinuti da održimo svoje glavne prioritete i u dolazećih 13 mjeseci nastavit ćemo raditi na tome. Radim se suradnje sa kolegama povjerenicima i potpredsjednicama kako bismo se pobrinuli da klimatska promjena ostane prioritet za naš vanjski dijalog u nadolazećim mjesecima. Dakle, ambiciozne aktivnosti i napor međunarodnih partnera također će ublažiti brigu europske industrije da klimatska politika može stvoriti preveliko opterećenje i smanjiti njihovu konkurentnost na globalnom tržištu. Obhrabrujuće da je nekolicina zemalja nakon Europske unije po našem primjeru razvila i provela svoje tržište ugljika, primjerice Kina, koja je razvila nekoliko svojih sustava ETS-a. Zaključio bih time e, što ću reći da aktivnosti koje sam istaknula danas su ključne za izgradnju energetske unije. Ukoliko je naša klimatska energetska politika integrirana, moći ćemo učinkovito postići svoje ciljeve stvaranja novih radnih mjesta i održivog rasta kroz zeleniju gospodarstvo i gospodarstvo koje će biti otpornije. Dakle, na nas, od nas se očekuje da djelujemo na klimatskom polju i da pokažemo svijetu da bolja klima i gospodarski rast idu ruku pod ruku i da će od toga svi profitirati. To diskorso in... Hvala povjereniče na ovom uvodnom govoru. A sada ćemo započeti s raspravom. E Sada ću prvo čuti pitanja koordinatora koji predstavljaju klubove zastupnika, a nakon toga ćete imati mogućnost odgovora. Nakon toga imat ćemo drugi krug pitanja, uključujući bilo koga ko želi e, se javiti u raspravi. Molim vas ako je moguće da se držite pravila dvije minute kako bi svi imali priliku postaviti pitanje i govoriti. Započet ćemo sa EPP-om, gospodin Ivo Belat. Hvala vam predsjedavatelju, gospodin Povjereniće, dobro jutro. Tople čestitke na imenovanju. Svi se slažemo da ste vi odgovorni za jedan ključni portfelj koji je ključan ne samo za okoliš već i za gospodarstvo i radna mjesta i e, govorili ste i vi o tom paketu radnih mjesta, rasta, gospodarskom paketu, e, ulaganje u obnovljive izvore energije. Sve to mora biti ključan dio tog paketa i mi to apsolutno podržavamo. Nekoliko pitanja, ja ću biti vrlo konkretan i držat ću se vremena koje mi je dodijeljeno, odnosno predloženo od strane predsjedavatelja. E, dakle, zaključci od prije dva tjedna, upućujem na njih, e, znači ambicija vijeća je možda umjerenija, reći ću to tako blago, u odnosu na stajalište EPP-a E, ja bih volio da se vi držite svoje ambicije što se tiče učinkovitosti energije. Govorili ste i o revizorskoj klauzuli. Možete li reći nešto više o tome kako ćete to učiniti i kako? se može postići ta ambicija od 30% s obzirom na energetsku učinkovitost, a to je još i minimum. Kao drugo, konferencije Lima i Pariz, mi naravno podržavamo ovo što ste rekli o tome, no što je za vas minimalni rezultat? Ne Lime možda, ali osobito Pariza. I što ako ne uspijete u e, postizanju sporazuma, koji je neki plan B, plan B Europske unije nakon Pariza? I treće pitanje. E, mi pozdravljamo činjenicu da vi dosta pozornosti pridajete reformi ETS-a i rezervi za stabilnost e, tržišta. E, vrlo ste ambiciozni i rekli ste da do proljeća biste želi postići sporazum prije ljeta. Nadam se da ćete imati vremena za dobre pregovore sa vijećom, no ono što nas najviše brine je da smo suočeni sa dosta zabrinutosti i vi ste najavili inicijativu komisije kada komisija zapravo planira e, staviti svoj e, prijedlog s obzirom na procurivanje uklika i rizike nakon 2020. To je jedna od naših najvećih zabrinutosti i u postizanju dobro kompromisa i platforme e, i čak i unutar ovog doma. Hvala. Hvala, a sada Matijas Gjodev. Hvala vam povjereniče da ste ovdje kao prvi e, povjerenik kod nas u odboru i što sada imamo priliku za ovu razmjenu mišljenja za raspravu. Naravno, tema je konferencija u Limi koja e, treba pripremiti teren za priz. Nadam se da će se i u vijeću o tome više e, e, razgovarati. Ovaj puta smo čak i sa e, odborom za industriju u skladnim odnostima. Mislim da su odaslani snažni signali. Kako vi namjeravate uvjeriti vijeće da i stvoriti tu javnu pozornost da se nešto postigne? Jer ja kad vidim Europsko vijeće baš kao e, što je bilo i u odnosu na klimatski e, paket e, da se bilo ko je mogao u to intervenirati. Ne čini mi se to baš jako dobro. Na temu MSR tu je Ivo Belet već rekao e, prije ljeta, ali ja mislim da e, je to ljeto sljedeće godine, a ne 2016. ili čak 17. Definitivno moramo ambiciozno pristupiti tome. Vi ste i u saslušanju rekli ako bi parlament to želio da bismo mogli uzeti neki raniji datum stupanja na snagu. Govorili ste i o procurivanju ugljika, e, mislim da e, to ne smijemo pomiješati, e, to su odvojene teme. Mislim da to moramo gledati odvojeno jedno od drugog, a to curenje ugljika E, mi smo imali prilično tjesnu odluku što se toga tiče da li ćemo uzeti 30 ili 16 eura kao obračunsku osnovicu. 14 e, eura plata javnost, e, i e, trebamo, trebamo li ići dalje tim putem e, ja, e, ako želimo postići sporazum oko MSR, msr možda bismo to trebali staviti po strani ali svejedno doći do dobrog predloga i pitanje je još što se tiče nuklearnih elektrana i CCS-a mi imamo alternative. CCS će zasigurno doći do izražaja tamo gdje nećemo imati alternativa. Primjerice proizvodnja cementa i druge vrste proizvodnje koje želimo zadržati u Europi. I sve ćemo učiniti kad da te tvornice ne budu prisiljene odlaziti iz Europske unije. E, no što se tiče tih tehnologija, e, mi možemo smanjiti e, zapravo učinkovitost nuklearnih elektrana za jednu tu e, tehnologiju koja još nije sasvim dokazana, pa možete li nešto dodatno reći o tome? Hvala vam. A sada u ime ECR-a gospođa Geling. Hvala, dobrodošli povjereniče. Ja bih vas pitala o vašem programu rada. Jasno mi je da ste vi tek tjedan dana na radnom mjestu, ali morate biti svjesni da mi osobito ovdje u našem odboru čekamo i gledamo s ambicijom koji će biti vaši prioriteti. Dakle, u svjetlu e, pisma koje smo vidjeli od gospodina Timmermansa povjerenicima, uključujući vama, Zanima me što ćete možda povući iz programa rada. E, naravno, e, pametna regulativa je bila i u mandatu zadnje komisije i mi se radujemo programu REFIT. I možda možete nešto reći o tome. Očekivali bismo e, sveobuhvatne konzultacije oko programa REFIT i e, osim toga skrećem vašu pozornost na jednu točku tog pisma koja kaže e, nešto o, dva segmenta posla na kojima je i ovaj odbor radio, a prvi je e, paket kvalitete i direktiva o gornjim granicama nacionalnih emisija. A drugo je novi paket propisa o otpadu oba ta paketa se spominju u pismu kao mogućnost, da postoji mogućnost da će oni se povući iz programa rada. Koje je vaše stalište o tome i kada ćete nam iznijeti jedan čvrsti e, program za sljedećih nekoliko mjeseci kako bismo s time nastavili? Hvala vam. za klub zastupnika ALDE, gospodin Torvalds. Hvala vam predsjedavatelju, gospodine Kanjetu, želim dobrodošlicu. Rekli ste da idete na summit u Limi u prosincu. Znači li to da ste vi e, potvrđeni kao glavni pregovarač Europske unije na međunarodnoj sceni? Jeste li E, sada konačno sa dopredsjednikom Šefčevićem dogovorili da ćete vi predstaviti Europu u tim pregovorima, znači ne samo na sastancima na vrhu na visokoj razini, već i na svim tim ključnim pregovorima u pripremi Pariza. Praktično, je li vaš broj telefona taj koji će Europska unija navesti e, ili dati različitim strankama u tim složenim pregovorima? i drugi su već e, progovorili i pitali su e, vas e, kako gledate na budućnost tih preuzetih obveza, ali i bitno je kako gledate plan, taj plan pripreme tih važnih međunarodnih sastanaka. Hvala. U ime GUE, gospodin Uristija Hvala vam, predsjedavatelju, gospodin Kanjete. E, vi ste govorili o zaključcima zadnjeg Europskog vijeća, no niste baš puno govorili o vašem vlastitom prijedlogu i namjerama. Govorili ste o ambicioznim ciljevima no nama se čini da oni mogu biti još mnogo ambiciozniji jer nema vremena za e, odgode u svjetlu politike, klimatske politike. E, drago mi je što ste rekli da su klimatske promjene važne. Niste uvijek branili to kao poziciju. Vrlo mi je drago što sada govorite, nešto u što doista i vjerujete i da ćete to zastupati ta pitanja u međunarodnim pregovorima u Limi. Naravno ja se e, ni ne nadam e, da će Europa progovoriti jednim glasom, to bi dakako bio presedan. Na kraju govorili ste i o učinkovitosti energije obnovljivim izvorima o podrški e, cilju 27%, o sustavima upravljanja koji funkcioniraju i smanjenje emisija u sektoru transporta. Koji su vaši vlastiti prijedlozi? Koji su vaši prijedlozi da se zajamči da imamo održivo gospodarstvo, stvaramo nova radna mjesta i djelotvorno se borimo protiv klimatskih promjena? Hvala. Hvala, gospodin Rikaut. Hvala vam. Gospodine predsjedavatelju, dobro jutro povjereniku Kanjeteu. Drago mi je da imamo razmjenu mišljenja o tim konkretnim temama. Samo ću ponoviti pitanje mog kolega iz Liberala. E, mi znamo nakon saslušanja e, da zapravo povjerenici uvijek kažu mi ćemo biti nazočni na važnim klimatskim konferencijama. To je dobro, ali bitno je da jedna osoba bude odgovorna E, prema van, znači da nemaju vas e, u Limi, gospodina Šefčevića u Parizu, gospodina Timmermansa na trećem mjestu, znači e, ne želim odgovor mi ćemo uvijek biti tamo, nego želim znati ko će biti ta osoba koja će dosljedno biti pregovarač u ime Europske unije i hoćete li to biti vi. I e, kada idemo, govorimo o paketu 2030, e, tu postoji jedan veliki problem ako vijeće odluči o tome e, zaključcima vijeća oni se temelje na jednoglasnoj odluci no E, ako govorimo o zakonodavstvu, onda je to suodlučivanje sa kvalificiranom većinom. Tu postoji jedna rečenica koja brine brojne ljude i želim vaš stav o tome kada kaže da će Europsko vijeće zadržati sve elemente okvira u razmatranju i nastavit će dati stratešku orijentaciju osobito u odnosu na konsenzus prema pitanjima ETS-a, ne ETS-a i energetske učinkovitosti. To se može iščitati na način da vijeće kaže da vi ne možete se dirati pitanja ETS-a, ne ETS-a i energetske učinkovitosti, već slijediti samo ono što je ovdje. Ali to je najniži zajednički nazivnik jer se radi o jednoglasnosti u vijeću e, E, no to nije slučaj sa zakonodavnim prijedlozima i jedna stvar, gospodin Juncker je obećao obvezujući ciljeve u, pogledu energetske učinkovitosti, obvezujući. Dakle, ja očekujem da će komisija izići sa predlosima koji su obvezujući, jer ovo su samo smjernice državama članicama na onaj najmanji zajednički nazivnik. I zadnje pitanje vezano uz druge zaključke, uz e, kompenzacijske fondove i opciju e, E, e, zapravo e, dotacije za proizvođače energije kako ćete osigurati da se na dvostruki način ne subvencioniraju zapravo termoelektrane na ugljen jer ako se na dvostruki način financira odnosno subvencionira prvo ugljen, a onda i te elektrane na ugljen, bojim se da nećemo se izvući iz tog problema, pa želim vašu izjavu o tome. Hvala. Gospodin Petičini za e, klub zastupnika FDT. Evo, ja sam ovdje, imam pitanje o novom programu e, kojim se olakšavaju europske veze ukupni iz e, europski proračun 2014 e, za 14. do 20. je 33,5 milijuna eura za energetske mreže i materijale. Od tih 33 milijuna, 20 i nešto milijuna je za energetske mreže. i će se 34 studije, većina te studije koštaju po 5 milijuna svaka, a neke studije koštaju i 10 milijuna eura. Možemo li mi točno znati što zapravo financiraju i zašto te studije toliko koštaju i zašto kako bi se financirali svi ti projekti naših E, je 17 milijardi eura potrebno do 2020. i koje vrste privatnih ulaganja možemo očekivati? Hvala. Hvala. Hvala svim kolegama na ovom prvom krugu pitanja, a sada ću dati riječ e, povjereniku za odgovore. Prego. Hvala. vam predsjedavatelju. Kao prvo, dopustite mi da odgovorim na jedno od pitanja koje se ovdje ponavljalo, a to je e, gospodin Torvalds i gospodin Eckhart u odnosu na predstavljenost u, na e, samitima o klimi, međunarodnim samitima. Kao pa što znate, e, ovlast je do predsjednika da predstavlja Europsku uniju u međunarodnim tijelima i e, kada govorimo o parlamentu i u vijeću, ovo je jedna od ovlasti koje se daje e, do predsjednicima. Sasvim je jasno da mora postojati koordinacija između odgovornog povjerenika i dopredsjednika mi moramo donijeti odluku, a odluku je da će u Limiću biti i ja koju ću predstavljati. Imaću znači ta puna ministarska veza. Istovremeno mi nećemo zaustaviti kontakte, mi ćemo kontakte uspostaviti na svim razinama i u nekim trenucima će predsjednik eh, sklapati te kontakte. Imamo pune diplomatske mehanizme. Mi u Parizu moramo pokriti sve relevantne igrače u svim dimenzijama. To je golema zadaća i zato imamo i podršku Mogherinija. I zato smo u, eh, u 40 zemalja se aktivirali, imate izaslanstva komisije kako bismo ih kontaktirali da vidimo koja je razina, vidite koja je razina opredjeljenosti Europske unije eh, u smislu toga da znamo što želimo od Lime i Pariza, osobito Pariza. Mi blisko surađujemo i sa budućim francuskim predsjedništvom sa e, veleposlanikom i s timom koji u Francuskoj će voditi ta pitanja klimatskih promjena. To je jako puno posla. Naravno, možete e, i razumjeti da je, će Pariz biti veliki uspjeh. Mnogo ljudi će željeti otići na tu konferenciju. Ja želim raditi na ta dva područja kako bismo mi do Pariza imali obvezujuće obveze. E, možete biti sigurni da ću biti u Limi, da ću nastaviti pregovarati sa brojnim e, zemljama, a zatim ćemo odlučiti ko će biti nadležan u Parizu. Ali mi radimo korak po korak Nemojte se bojati da ćemo imati manje snage ili manje ovlasti. Ako dvoje ljudi rade na istom pitanju, pokrećemo samo više teritorija. Trenutačno ja sam za limu, ali ako e, će netko morati uspostaviti kontakte sa Kinom, sa Sjedinjenim državom, to ćemo raditi zajedno. To je pristup. Znači nije to fiksna odluka, do je odlučio. U ovom trenutku smo e, donijeli odluku o kojoj ćemo pregovarati u Limi, a dalje ćemo odlučivati kako će se stvari razvijeti. Što se tiče drugih pitanja, glede pitanja oko curenja ugljika, to je naravno važno pitanje a koje su spomenuli brojni govornici. Europsko vijeće je e, navelo načela, a to je slobodno e, dodjeljivanje, no to e, je nešto što je predviđeno za zakonodavstvo u obliku koje će se donositi. Dosta je tih poticaja za industriju, no istovremeno su potrebne sveobuhvatne analize i dosta posla kako bi se dali zakonodavni prijedlozi. Isto tako, e, vođe su izjavili da se treba u to ugraditi trajni napredak, to je pozitivna tema, no moramo dalje razvijati tu ideju, a osim toga jasna je i poruka da e, učinkovite instalacije ne smiju uzrokovati više ugljične troškove. To je isto jasno. Dakle, što činimo onda s tim zakonodavstvom? To je možda ono najzanimljivije pitanje ja bih volio da zakonodavstvo bude doneseno prije, a ne kasnije, ali nešto je tu sasvim jasno. Odluke o e, curenju e, ugljika ne mogu se povezati sa rezervom za e, stabilnost tržišta, koja zahtjeva mnogo više sredstava i bit će riješena, neću reći po brzom postupku, ali što je brže moguće tražit ćemo najambiciozniji mogući kompromis i pokušat ćemo podržati parlament u tom pravcu. To neće biti jednostavno, neće biti jednostavno već i zbog toga što kompromis u vijeću gdje neki ljudi smatraju da nije e, dovoljno e, to je vrlo teško postići. Ne može se sve postići niti samo unutar komisije, niti unutar parlamenta, ali bitno je da odemo u Pariz sa ambicioznim ciljevima u odnosu na klimu. Matijas. je osim toga pitao što se događa sa nuklearnim elektranama istovremeno imamo vrlo intenzivnu e, industriju energije što će se dogoditi s nama imamo vrlo jasne misije, misije i želimo biti vođe u svijetu u, u mnogim područjima već imamo 40% na području električne energije koji je problem e, korištenja obnovljivih izvora energije? Tu imamo jako velik problem, imamo zajedničko energetsko tržište, imamo i zatvorena nacionalna tržišta sa problemima u prekograničnim transakcijama, imamo mostove koji nisu inteligentni, imamo pravila koja nisu transparentna i jasna i zato je vrlo jasno ako ćemo razvijati ovakve velike ambicije, ambiciozne ciljeve, onda obnovljiva, što se tiče obnovljive energije, moramo razviti e, stvarno interno zajedničko tržište električne energije i zato će potpredsjednik Šefčević e, prezentirati ambicioznu strategiju za Europsku uniju i e, koja govori o razvoju stvarnog e, zajedničkog tržišta električne energije jer doista postoje veliki kapaciteti i na e, jugu, na sjeveru, u sjevernom moru, postoje goleme mogućnosti. To je jedna stvar. Moramo riješiti i problem energetske sigurnosti, diversifikacije dobavljača, i u nekim zemljama će e, doći do važnog smanjenja kapaciteta zahvaljujući e, e, postupanju prema najsigurnijim i strogim normativima. Počinjemo s radom odnosno u ovom momentu e, radimo na cijelom nizu projekata istovremeno. Imamo ovaj prijedlog e, koji stoji 300 milijardi eura i počinjemo sada osmišljavati budući program komisije. Dakle, ovog tjedna ćemo početi rad na tome. Sada smo u procesu revizije, zato vam ne mogu baš odgovoriti na ta pitanja sva, Dakle, radimo reviziju svih prijedloga koji su trenutno na stolu, procjenjujemo mogućnosti, njihove potencijale, mogu li se oni uopće provesti ili ne u svjetlu ovoga što se desilo u prošlosti. Ono što nećemo napraviti, nećemo e, davati prijedloge, stavljati ih u svoj program rada za one koje znamo da neće se moći provesti. Imamo mnogo posla pred nama i ne možemo do kraja provesti sve ove programe koji su predloženi za ovaj e, program rada do 2030. Imamo direktivu o energetskoj učinkovitosti i razne druge direktive i komisija svejedno želi biti ambiciozna jer e, imamo pred sobom teške izazove e, moramo se boriti protiv klimatskih e, promjena tako da u parizu ćemo morati imati veoma jasne i ambiciozne ciljeve i morat ćemo biti ambiciozni nego što smo bili na prethodnim takvim forumima imamo manevarski prostor za reviziju to vrijedi i za zaključke vijeća i komisija i dalje misli da e, ugovor veoma jasno navodi ko, kakvi, kakav oblik većine je potreban za donošenje ovog ili onog zakonskog propisa. Tako da mislim da vijeće je postiglo znatan e, stupanj dogovora vezano za ovo, zato što su to važne teme jer e, moramo omogućiti našoj industriji s jedne strane da bude konkurentna, ali s druge strane moramo se boriti protiv Um, klimatskih promjena i uh, kvalificirana većina je potrebna da se donose uh, odluke o zakonskim propisima u ovakvim slučajevima. I vijeće će uložiti napore da uh, da dođe do najambicioznije razine konsenzusa, ali s druge strane E, znamo što kaže ugovor, tako da mi možemo donositi zakonske propise određenom većinom, e, znači imamo vijeće ministara, imamo komisiju, imamo Europski parlament, svi smo ambiciozni i želimo da se e, na tim najambicioznim ciljevima postigne dogovor između vijeća i parlamenta. Ali ja mislim da mi svi igramo za isti tim i moramo osmisliti pametne strategije da omogućimo da se to zaista ostvari. Ja ću e, biti u dijalogu sa ovim odborom i da vidim kako možemo nastaviti s radom. iznenadilo me pitanje gospodina Haristija. Zaista me iznenadilo ovo vaše pitanje mogu vam reći da sam ja uvjeren da klimatske promjene zaista postoje. To je stvarna stvar. Mislim da nećete naći nikakvu izjavu e, suprotnu. Pogledajte što sam učinio u Varšavi i deklaraciju Dohi i vidjet ćete potpuno jasno da sam ja političar koji vjerujem da klimatske promjene zaista postoje i da e, su one uglavnom uzrokovane ljudskim djelovanjem i da je stoga naša dužnost da e, poduzmemo određene aktivnosti kako bismo ispravili naše greške u prošlosti i što prije to učinimo to ćemo biti spremni da se suočimo s budućnošću i mislim da je borba protiv klimatskih promjena će otvoriti mogućnosti za nova radna mjesta, za rast, zelena radna mjesta, zeleni energetski sektor i da će tu biti i drugih potencijala za korist, izvlačenje koristi. Ja kao ministar okoliša bio sam e, za upravo e, taj zeleni rast i pridružio sam se skupini za zeleni rast. Mislim da je veoma važno da na ovaj način svi radimo na postizanju tog cilja. Dame i gospodo, ono što sam vam htio reći je da e, a kada postoji snažna i jasna ambicija da se dalje radi na ovom paketu 2020. onda ćete me vi pitati što komisija želi izvući iz Lime. Komisija želi E, uspostaviti sustav koji će zajamčiti da sve zemlje članice mogu do kraja prvog kvartala 2015. reći na što su se spremni obvezati, da imamo jasan sustav verifikacije i da vidimo e, dakle, kako su ambiciozni ti ciljevi, kada onda sve te ciljeve, sve te obaveze koje su zemlje preuzele stavimo na kup, onda možemo postići taj opći cilj, a to je ograničenje globalnog zatopljavanja e, na najviše dva stupnja Celzija a ako e, taj, to naš zajednički napor e, nije e, dovoljan, onda ćemo morati se obvezati na još više na Pariškoj konferenciji. Dakle, mi želimo jasnu sliku toga što će biti u tom tekstu o kojem će se pregovarati u Parizu i želimo neke obvezujuće obvezujuća obećanja tamo. Što želimo, dakle to što želimo iz Lime, ali što želimo iz Pariza, želimo više postići. Želimo da gospodarstvo u razvoju e, se obvežu na neke stvari, mi želimo da što se tiče borbe protiv klimatskih promjena e, uspostave drugi ciljevi, ali idemo korak po korak. I nemojmo reći da je u ovom času sve propalo. Lima je samo jedan korak na tom putu ka Parizu. Pa prvo se onda pobrinimo da se postigne uspjeh u Limi i onda ćemo imati snažan e, diplomatski, e, snažnu diplomatsku poziciju u pregovorima da se e, neke stvari učine obveznima u Parizu. Samo da jednu stvar razjasnim. Izvješće stručnjaka ne ostavlja nikakvo mjesto za ikakve dvojbe i Europska unija je u to bila uključena, financirala je jedan dio tog rada i blisko je surađivala sa stručnjacima i intelektualcima koji su radili na tom izvješću. No to je izvješće koje je dostavljeno svim političarima, svima onima koji donose odluke u cijelom svijetu i slika koju stvara to izvješće nas zaista prisiljava da nešto učinimo. Mi ćemo raditi e, vrijedno na tome da se u Parizu postigne pozitivan ishod i e, nadam se da mogu računati na podršku parlamentaraca u pripremi za e, samitu u Limi i nadam se da ću lijepo surađivati sa delegacijom koja će biti tamo. Imamo snažan položaj u parlamentu i e, veselimo se da ćemo s vama surađivati. A sada, hvala, a sada prelazimo na drugi krug pitanja. Gospođa Pilara Juso. Hvala, gospodine predsjedavajući. Povjereniče, želim vam dobrodošlicu na našem odboru i Zahvaljujem što ste nam se došli obratiti u trećem tjednu na vašem novom poslu, tako da to tumačim kao snažan signal da ste vi spremni surađivati sa parlamentom. Govorili ste o ovom ETS-u, sustavu trgovanja emisijama i taj sustav je osmišljen kao slobodno tržište kako bi se smanjila cijena e, smanjenja emisija CO2. A sada imamo cijeli niz ad hoc mjera koje su trebale biti usvojene i to nam pokazuje da taj sustav nije bio tako jednostavan kao što smo se nadali da će biti. Tu govorimo o državnim potporama e, koje je prethodna e, komisija prihvatila, e, znači troškovi koji su povezani sa ETS-om koji svakako utječu na cijenu struje. To je dovelo do narušavanja tržišne utakmice Znam da to nije dio vašeg portfelja, no to je povezano sa e, ovime na čemu vi radite, kako bi se spriječilo e, preseljavanje e, postrojenja u zemlje u razvoju, moramo poduzeti mjere predostrožnosti. Prethodna komisija koje mjere je pouzela i što mi možemo učiniti kako bismo se suočili sa tim problemom narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu energentima u Europi. 13 članova se javilo za riječ, tako da ću vas zamoliti da se ograničite na minutu i pol kako bi svi mogli. Gospodin Jolajnen. Da, da povjereniče Kanete, ja vam želim puno uspjeha u vašem novoj, na vašoj novoj funkciji. Europsko vijeće je odlučilo da ciljevi za e, obnovljivu energiju i korištenje energije ne trebaju e, biti obvezujući. Kako će se sad to dogoditi? Da li će doći do promjena direktive ili će biti neki novi sustav upravljanja? Drugo pitanje, u saslušanju sam već rekao da vi potencijalno imate konflikt u vašem portfelju, morate biti neutralni prema um, prema zapravo uh, izvorima energije, a kao povjerenik za klimu morate biti pristrani prema uh, onim izvorima energije koji ne zapravo uzrokuju emisiju CO2. Znači, uh, uvijek dolaze te predlozi da se smanji izvori obnovljive energije, i tako dalje. Kako ćete to e, riješiti? Znači, e, one subvencije naknade odnosno naknade za e, unos električne energije. Što ćete s tim? Zatim spomenuli ste i promet, što je jako dobro. Mi trenutno imamo problem da je energija vrlo jeftina i to zaustavlja hibridne aute, električne automobile. Što ćete učiniti s obzirom na poticanje tih vrsta automobila? Hvala. E, Hvala, kolega Mikrofon nije uključen. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, poštovani gospodine povjereniče. Kada pogledam zaključke vijeća, moram reći da je tu e, prilično se zbunje. Kako vi osobno gledate na ETS? E da li bi cijena ETS-a trebala biti formirana na tržištu ili ovako kako je parlament predložio, da li bi ta cijena trebala rasti kroz različite zakonodavne ili izvan zakonodavne aktivnosti? i kako je vaše osobno mišljenje s obzirom na to? Znači, da li to treba biti regulirano ili regulirano tržištem, tako reći? Drugo pitanje je detaljnije, ja sam iz Poljske, pa me to zanima. I to u točki 2.27 tu vijeće kaže u zaključcima da e, tu treba napraviti 2% rezervu 2.7 u četvrtoj e, natuknici stoje da odluke država članica se donose uz sudjelovanje Europske investicijske banke. A investicijska banka već sada ima određene pristupe koje jako otežavaju uzimanje kredita za ulaganja u programe modernizacije, primjerice e, u nuklearne elektrane. Što ćete vi učiniti s obzirom na taj dio? Molim vas objasnite i što znači e, to sa sudjelovanjem Europske investicijske banke. Gospodin Florenc. Hvala i ja mislim da smo dosta razgovarali o Limi i Parizu i o ciljevima što ovaj dom želi oko toga i pitanju obvezujuće ili neobvezujuće, ali zanima me što je sa onim državama članicama koji već e, neće postići svoje ciljeve u okviru 2020. Što ćete dakle s njima? E, postoji neke koje su e, naporno radile i neke koje su jednako naporno radile mene zanima kako će to ići dalje. Dakle, kod, e, e, ja to teško mogu objasniti e, malim i srednjim poduzećima. Hvala. Potpredsjednik Panjon. Gospodine povjereniče, drago nam je što vas mogu ovdje pozdraviti i da vam možemo postaviti pitanja odmah nakon vašeg postavljenja. Tri pitanja. Rekli ste nekoliko puta da naš cilj je da imamo obvezujuće i razumne ciljeve. Prvo pitanje. Zeleni fond je prikupio samo 2,5 e, e, milijuna eura e, a cilj je bio da se prikupi sto milijuna do 2020. E, da li su zemlje išta rekle e, koliko su spremne dati na sastanku vijeća? Kao drugo pitanje, Barack Obama, američki e, predsjednik, bi htio da se o klimatskim promjenama donesu, donese polu obvezujući sporazum. 2009. su neki od nas bili u Kopenhagenu i vidjeli smo kako je velika šteta nastala zbog toga što nije donesen obvezujući e, sporazum. To je zaista bio neuspjeh. Imate li vi neki stav o tom američkom prijedlogu? Kao treće, Kina je jedna od najprivlačnijih zemalja sada za ulaganje u obnovljive e, izvore energije. E, sada se čini da zemlje u razvoju čine određeni napredak na tom planu, a imate li vi neke ideje kako da se promiče e, da se promiče upravo to u Europi, dakle obnovljivi izvori energije. Da, e, hvala. Također čestitam e, povjereniku. Energetska učinkovitost e, je spomenuta nekoliko puta i vi ste rekli da taj problem sa povezivanjem, odnosno stvaranjem jedinstvenog tržišta energije je veoma važno. Znam da imamo tu neke ciljeve, no kad bismo imali obvezujuća pravila o interkonekcijama na jedinstvenom tržištu, to bi onda e, bilo puno bolje, posebno za nas na ibrskom polotoku. Ovo pitanje je pokrenuto u listopadu i vi znate da ti ciljevi za stvaranje mreže nisu obvezujući. Komisija govori o financiranju kako bi se isfinanciralo to povezivanje električnih e, mreža. Imamo onaj fond Connecting Europe, ali imamo veoma mali broj projekata koji su u zajedničkom interesu i to su e, projekti koji nisu zapravo komercijalne prirode i provedba je tu također relevantna. Što je sa financijskim instrumentima koje komisija ima na raspolaganju za rješavanje tih problema. Hoćemo li vidjeti e, dodatna sredstva i također me zanima hoće li e, biti sredstava da se e, pokriju kašnjenja u izdavanju licenci. Kao što znate, naš klub E, ima određenih zabrinutosti vezano za TTIP i njegov utjecaj na okoliš. I tu govorim o onome što je u e, srpnju procurilo Washington Post gdje se govori o poglavlju energetici gdje će biti neke obvezujuće klauzule koje će omogućiti da se uvozi e, plin iz u Europsku uniju. Pitam vas kako ćemo se mi boriti protiv potencijalne štete po okoliš koja je povezana sa fosilnim gorivima koje dolaze iz Sjeverne Amerike i Kanade. Dakle, što se tiče e, tih škriljevaca, e, ulja iz škriljavca, s tim ima dosta problema. Govorili ste o direktivi o energetici i reformama, malo me zanimaju više te promjene koje vi predlažete. I također želim postaviti pitanje o stakleničkim plinovima iz eh, prijevoznih sredstava. Eh, potpredsjednik Javor, imam eh, tri stvari koje se tiču, jedno je već spomenulo nekoliko kolega, Dakle, kako postići neobvezujuće e, ciljeve za energetsku učinkovitost i ciljeve za obnovljive izvore koji nisu obvezujući na razini zemalja članica kada ciljevi za 2020. su nešto što veći broj zemalja članica neće postići, mada su oni obvezujući. Dakle, kakva su jamstva za to? osim što svi samo želimo da se to ostvari. Druga stvar, e, imamo dosta strategija u Europskom parlamentu, u komisiji što se tiče energetike i klimatskih promjena, uključujući i energetsku uniju i strategiju za energetiku, ali nema jasne ideje kakva je veza između tih različitih strategija koji je taj nekakav master plan, taj glavni okvir koji je osnova za naše promišljanje problema energetike znači sigurnost neovisno o tome iz kojeg izvora dolazi energija, podržavanje e, poslovnih subjekata ili borba protiv klimatskih e, promjena. Dakle, koja je osnova na čemu e, počiva ta strategija, na kojem master planu? I treće pitanje je pitanje e, PCI, znači projekata zajedničkog interesa. U strategiji za energetsku sigurnost 90% tih projekata je povezano za infrastrukturu za plin. Da li je to europska politika dakle da se svi novci i za te projekte usredotoče upravo na e, plin i na fosilna goriva ili postoji mogućnost da se u tu uključi i ciljevi za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Hvala. Gospodin, gospođa Edi. Hvala. Što se tiče pitanja ETS-a, vraćam se na ono što se desilo prošlog e, mjeseca. Vijeće se dogovorilo oko smanjenja CO2 do 2030. i vodili su se pregovori sa Švicarskom kako bi se on, njihov sustav skladio sa Europskom unijom i njemački ministar je također rekao da to tržište ETS-om bi se također moglo proširiti na Kinu. Kad se govori o CO2, kako možete postići to smanjenje u Europi na domaćoj razini? A što se tiče zrakoplovstva, zračnog prometa, Europska unija želi kroz e, ICAO e, ostvariti neke mjere koje će smanjiti e, emisije tih plinova iz e, zrakoplova, što znači da sve emisije na međunarodnim e, letovima koji ulaze u Europsku uniju bi trebali biti obuhvaćeni sustavom ETS-a. Znači, radi se o zrakoplovu, zračnom prometu. Ali imamo pravila ICAO i znamo da to smanjenje e, predstavlja smanjenje od šest puta u odnosu na sadašnju razinu ispuštanja CO2. Kako možete to zaista postići do 2016. Je li to uopće realno? Hvala, gospođo Šujica. Pozdravljam povjerenika Kanjetea i zahvaljujem eh, što ste najprije došli na naš odbor eh, na razmjenu mišljenja ja spadam u one koji vjeruju da su klimatske promjene na, djelu i da treba raditi intenzivno i se suprotstaviti ovome što se događa. sami ste rekli da, se klimatska politika ne može funkcionirati ukoliko se ne uključi gospodarstvo. mi smo i rekli i znamo da europska unija mora biti globalni predvodnik e, iako trenutno sudjeluje sa samo ten globalnih emisija već ste možda na neka od ovih pitanja odgovorili. međutim interesira me kako planirate steći autoritet i što će biti presudno da se uvjere međunarodni igrači i veliki gospodarstvenici i oni koji se nalaze u zemljama u razvoju kako bi smanjili emisije stakleničkih plinova kad to do sada nisu napravili u pismu koje vam je uputio gospodin juncker među ostalim eh, vas pita i upućuje da očekuje da se fokusirate na obnovljive izvore energije isto tako da eh, očekuje da ćete biti predvodnik u energetskoj učinkovitosti spominje i diversifikaciju izvora i ruta uvozne energije ali i snagu pregovaranja dakle očekuje da imate snagu pregovaranja što planirate poduzeti u tom pogledu? a sve u želji da se dosljedno provodi klimatska politika. imam jedno partikularno pitanje obzirom da dolazim sa juga hrvatske zanima me znam da je u nadležnosti e, potpredsjednika šečkovića energetska unija međutim zanima me vaše stajalište o transjadranskom plinovodu i e, kakvi su planovi za transjadranski plinovod? Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Garciji Peresu. Hvala gospodine predsjedavajući. Neka od pitanja su već postavljena od strane e, kolega, pa ću se samo usredotočiti na jednu stvar. E, gospodin Gete, moj kolega, se usredotočio na kolegu odnosno na pitanje nuklearne energije i vi ste u svom odgovoru govorili o hendikepima koji još uvijek postoji u razvijanju obnovljivih izvora energije i da tu treba postići e, znatan napredak. Ja se u potpunosti slažem s vama. Trebamo razmišljati o načinima kako da poguramo razvoj tih e, obnovljivih izvora energije, ali to je veoma teško ovdje postići znači postići odgovarajuću mješavinu izvora energije, a istovremeno da se e, promiče nuklearna energija u Španjolskoj, e, nuklearke su sada došle do kraja svog životnog ciklusa i sad se smatra, razmatra treba li produžiti njihov rok trajanja. Europska komisija je rekla da po članku 36 e, sporazuma o Eurotomu se ne treba dostavljati obavještenje vezano za e, učinak na okoliš takvih postrojenja. Dakle, pitam se imate li vi ikakvih informacija e, kako se da, razvijaju stvari na toj aktivnosti jer zapravo se radi o sigurnosti nuklearne energije i sigurnosti brojnih građana koji žive uz e, te nuklearke. Dakle, to je moje pitanje za vas. Hvala. i kolega Branen. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, očito možemo promijeniti zakon, ali možemo promijeniti ponašanje ljudi. Dakle, imamo taj pravni i dobrovoljni pristup. Jasno, problem, kad je problem tako velik kao klimatske promjene, moramo upotrebiti oboje. Ako upotrebimo ovaj pravni pristup, moramo građanima kao političari objasniti zašto smo to učinili. Ako upotrebimo ovo dobrovoljni pristup, moramo se pobrinuti da naši građani budu informirani i da mogu informirane odluke donijeti. Imate li kakve ideje o tome kako bolje informirati naše građane o ugljičnom otisku, odnosno utjecaju na emisije za proizvode koji kupuju. Isto tako da se potakne ljude da kupuju lokalno, da se smanji taj opskrbni lanac. Možda bi oni trebali te informacije imati, a to bi možda e, mogli imati veze sa onom konferencijom o transportu koju ste ranije spomenuli. Zahvaljujem, gospodin Sarinja. Zahvaljujem povjereniku. Ja bih zapitao o nekim pojašnjenjima što se tiče ovog paketa zaključaka Europskog vijeća. Dakle, jedna od odluka koja je donesena je da se postave neobvezujući ciljevi od 15% za međusobnu povezanost dakle, poveznost energetskih mreža i kolege su već postavili neka pitanja pa ih ne bih želio ponavljati, ali zanima me kako će se to financirati i također bih e, želio bolje shvatiti e, sljedeće stvari. Nadziranje, dakle nadziranje ciljeva, kako će do toga doći, i što će se dogoditi ukoliko zemlja namjerno ne da nikakav doprinos za postizanje ciljeva a isto tako kakvu kompenzaciju bi se moglo dati onim zemljama koje se trude i pokušaju poštivati ciljeve, ali u tome ne uspiju. Dakle, ukoliko su gospodin si ima riječ. Vrlo sam sretan što je povjerenik s nama i zahvaljujem na zanimljivoj raspravi. E, ja bih inzistirao na jednom pitanju, jer mislim da smo na druga već čuli odgovore, a neka su na dobro, e, neka nisu baš bila toliko precizno odgovorena. No, mene zanima štednja energije. To je vrlo, vrlo važan cilj, meni osobno, ja sam profesor fizike, no kao što znate, taj cilj koji bi mogao biti 1,5% još uvijek je indikativan, a ne obvezujući. To znači da neke vlade se time jednostavno ne bave. Ili jednostavno predstavljaju mjere koje nisu valjene. U moje zemlji Grčkoj zaključeno je da gorivo koje se koristi za u prometu i za grijanje, da je na njima ista razina poreza. I mjere koje su tu primijenjene su zapravo nedostatne. I vi ste, gospodine povjerniči, rekli da bi trebala postati nadzor, kontrola, verifikacija. Dakle, što onda učiniti sa greškama iz prošlosti? I možete li nam reći kako ćemo uspjeti postići obvezujućih 1,5% kao naš cilj. Sljedeći govornik, povjereniće ja sam već prije postavio pitanje, no nisam dobio odgovor na njega, pa ću ponoviti pitanje kraće. Dakle, novi europski sustav povezivanja je dobio financije od 33 milijuna, dakle za transportne veze, za e, energetske veze i za financiranje svih projekata trebalo bi oko 70 milijardi eura. Dakle, na kakve privatne investicije ovdje možemo računati? E, koliko će biti tih privatnih ulaganja i kako se možemo pobrinuti da ovakva krizna vremena ne protratimo te resurse. Hvala vam. Sljedeća govornica. Zahvaljujem predsjedniče. Imam dva pitanja. Govorili ste o 300 milijardi eura ulagačkog plana kroz tri godine, i vi ste povjerenik za klimatsku politiku i energiju. Dakle, kakvi su vaši planovi sa tim ulaganjima? Rekli ste da ćete o tome raspravljati u nadolazećim tjednima, no kakvi će biti vaši prijedlozi za korištenje tog novca? I isto tako što se tiče zaključka e, vijeća 23. 24. listopada, točka 2.7 kaže da nam je potrebna rezerva za poboljšanje energetske učinkovitosti i modernizaciju energetskih sustava u državama članicama. Što zapravo znači modernizacija energetskih sustava u državama članicama? Hoćemo li modernizirati e, termoelektrane na ugljen ili fosilna goriva? Što točno to znači? Posljednje pitanje, gospodin Danski. Vrlo kratko pitanje, e, možda bi bilo bolje upućeno vašim kolegama, ali možete nam i vi pomoći. Ranije ste rekli da u izboru prioriteta na kojima ćete raditi, da ćete razmotriti prijedloge koji zapravo imaju tu kritičnu masu potrebnu za podršku. Kako ćete donijeti te odluke? Hoćete li uključiti parlament? Kako ćete se konzultirati da vidite što je ostvarivo, a što nije ostvarivo u tom smislu? Jer jasno da će različiti ljudi imati različita stališta o tome što se može ostvariti. Hvala vam. Dakle, povjereniče, imamo cijeli niz pitanja a vi imate na raspolaganju 10 minuta za vaše odgovore. Avrei la possibilità di rispondere a tutti. Vamos S obzirom da su mnoga pitanja bila slična, vjerujem da ćete uspjeti odgovoriti na sve. Gospođo Ajusa, što se tiče nacionalnih pitanja, to bi trebalo pitati odgovorne osobe. Gospodine Leinen, vi ste postavili poprilično pitanja. Govorili ste o energetskoj učinkovitosti, o ciljevima. Oni nisu obvezujući, to je prilično jasno. No moj stav je također jasan. Europska komisija, predsjednik Juncker i ja vjerujemo da moramo bolje raditi unutar Europske unije, a dobro upravljanje e, trebalo bi nam omogućiti da sve države članice odrade svoj dio posla. No naravno treba postojati određena fleksibilnost jer sve države članice nisu u istoj situaciji što se tiče provedbe energetske učinkovitosti. Dakle, svi započinjemo iz različitih ishodišnih točaka, prilično različitih, a to je meni vrlo jasno. Što se obnovljivih eh, izvora energije tiče, moramo ih promicati i ukloniti sve prepreke. Trenutno imamo tri problema s kojima se tu suočavamo, pri svega inovacija. Dakle, moramo razvijati obnovljivu energiju, ali to tako i tehnologija skladištenja obnovljive energije. Dakle, mnogo se mora uložiti u postrojenja za skladištenje obnovljive energije kako bi obnovljiva energija bila eh, iskoristivija. Što se tiče međusobnog povezivanja, potrebne su nam pametnije mreže kako bi se olakšalo prekogranični prenos. E, to je ključno. Ukoliko postignemo energetsko unutarnje tržište, uvelike ćemo napredovati na tome i to je također jasno. Zatim sam dobio pitanje gospođe Pača e, kako doživljavam ETS, da li je to tržišni ili ne tržišni sustav. Sustav SES-a mora biti tržišno orijentiran. Dakle, možemo upotrijebiti, aktivirati svoju rezervu da izbjegnemo fluktuacije, no to su samo rezerve. I ovdje se ne radi o političkim odlukama koje će se uplitati u cijene. Moramo objektivno gledati, ako je takva situacija, stavit ćemo kvote u sustav, ako je situacija suprotna, izvući ćemo ih iz sustava. No to će biti tržišno orijentirano. E, što se cijena tiče, to nije problem cijena, već problem toga da se naznači gospodarstvu da postoje prednosti u niskougličnim ulaganjima. Neko nakon toga pitao koji su problemi u povezivanjima. Dakle, moramo imati nekakvu homogonu usporedbu ukoliko želimo se međusobno povezati. Trenutno radimo sa Švicarskom i nisu riješeni svi problemi. Još ima nerješenih pitanja, no e, bilo bi dobro da se Švicarska pridruži našem tržištu u budućnosti. Ukoliko se tržišta razvijaju na sličan način, sa istim kriterijima, tada ćemo moći imati jedno globalno tržište. I to bi bilo bolje jer bismo imali globalne ciljeve i u Parizu bismo mogli raditi na globalnom tržištu ugljika. Dakle, to bi bila ona idealna situacija snova. Radimo na tome. Imao sam i pitanje o tome kako Europska investicijska banka može ovdje doprinijeti. Tuži e, se vratiti prije svega na Junckerov paket, jer smo imali pitanje vezano uz to. Predsjednik komisije dakle, predložit će paket od 300 milijarde za mobilizaciju investicija i stvaranje radnih mjesta, a jedno od područja e, gdje je potrebno više investicija je energetski sektor. A investicije potrebne u tom sektoru e, su negdje oko 200, 300 ili više milijardi godišnje za stvaranje energije. To znači obnovljivu energiju i isto tako poboljšanje zastarjelih, starih, neučinkovitih mreža prisutnih u velikom broju zemalja i prelazak na pametne, moderne mreže. Za energetsku učinkovitost u zgradama također će nam potrebni, biti potrebni ogromni iznosi novca. I isto tako energetska učinkovitost u industriji Dakle, na to može tići velik dio Junkerovog paketa i radimo na tome stvaranje energije kroz obnovljive izvore energije, modernizacija elektroenergetskih mreža, učinkovitost zgrada i energetska učinkovitost u industriji. Samo na taj način, ako uključimo sve projekte, projekte od zajedničkog interesa, imat ćemo pred sobom velike mogućnosti. Trenutno imamo tim koji radi na tome, e, surađujemo sa investicijskom bankom da vidimo kako možemo biti učinkoviti u mobilizaciji privatnih investicija. I ne samo kroz tradicionalne zajmove, već i kroz druge financijske instrumente koji mogu privući druge velike iznose novca. Dakle, na tome trenutno radimo. Mm, imali smo pitanje što je s onima koji ne ispunjavaju zadane ciljeve. Imamo direktivu o energetskoj učinkovitosti u kojoj je navedeno što se tada događa i direktivu ćemo morati i primijeniti. U novom sustavu koje bismo voljeli da bude obvezujući, koji je ambiciozan, morat ćemo uspostaviti nov sustav upravljanja i sa parlamentom ćemo raspravljati koji je najbolji način da se njime upravlja. Imali smo i pitanje gospođa Parnjo, gospodin Parnjo. Važno pitanje o tome što je sa situacijom veznom uz SAD. Tamo je problem što predsjednik i kongres imaju različita stajališta. I kako bismo mogli doći do sporazuma u Parizu, ovisno o naravi sporazuma, on njega mora odobriti kongres. Kao što i mi sami moramo odobriti svoja stajališta. I svi pregovarači moraju pronaći način da upotrijebe taj pravni instrument koji je prilično inteligentno sastavljen. Dakle, pred nama će biti mnogo pravničkog posla da vidimo e, što ćemo dalje. Ono što je važno je da se poduzmu neke aktivnosti. Kako će se to oblikovati, to ćemo tek vidjeti. Gospodin Farija je govorio o e, povezanosti u Portugalu i drugim zemljama. Dakle, jasno je, imamo Iberijski polotok, imamo Baltičke države. Dakle, trenutni kompromis je da dosegnemo 10% koji koje smo već trebali postići prije više godina, dakle to je za 2020. a 15% za 2030. Na Iberijskom poluotoku sad smo dosegli 1,4%. Ukoliko uvedemo potrebnu međusobnu povezanost, na znači čemu radimo i što će 2015. 16. E, se pokrenuti, doći ćemo do 2,4. Dakle, još uvijek smo vrlo daleko. A Europska unija provodi financijske studije o izvedivosti novih projekata. Istina je za ovaj potrebna suradnja država članica. No, pretpostavljam da ukoliko uspimo raditi na stvarnom internom tržištu, da ćemo istovremeno riješiti neke druge probleme. No svakako to neće biti lako. Gospodin Rodriguez rekla da postoje problemi sa energijom Što se tiče sporazuma, on je u vrlo početnoj fazi, no Europska unija očito ima veliki interes u diversifikaciji izbora. Gospođo Rodriguez, morate uzeti u obzir činjenicu da cijena plina u Europi 3 ili 4 puta veća od cijene u Sjevernoj Americi a to je pak 20% više od cijene koju ima kineska industrija. Dakle, moramo razmisliti o jednom okvirnom sporazumu kako bi se diversificirala naša opskrba plinom. Dakle, od svih, priro, od svih fosilnih goriva prirodni plin je ono koje najmanje zagađuje. Dakle, u interesu Europske unije je diversifikacija izvora opskrbe i u prosincu ćemo raspravljati o tim pitanjima energetske e, sigurnosti i Europske unije postoji stvaran interes da dobimo pristup sjevernoameričkim izvozima kako bi se snizila cijena energenata, a to ima veze i sa okolišem. Jasno mi je se zabrinuti vezano uz kanadske e, bitumenozne pješčenjake, ali s obzirom na situaciju bit ćemo u mogućnosti pratiti izvor proizvoda koje uvozimo. Imali smo i pitanje o 27% ciljeva za cijelu Europsku uniju. Dakle, imamo ciljeve za cijelu Europsku uniju i morat ćemo imati mehanizme za upravljanje time. I ja bih da sada ne razmišljamo o sankcijama, već da razmišljamo o podršci podršci za korištenje obnovljive energije u svakoj zemlji. Dakle, borba protiv prepreka našem daljnjem razvoju i podrška državama članicama, olakšavanje situacije, to je bolje se na to usredotočiti nego na sankcije. Gospodin Feticini je govorio o i postavio pitanje i rekao bih da je istina da što se tiče fondova za povezivanje Europe, instrument za povezivanje Europe, oni nisu osobito obilni, no Junckerov paket nam pruža veliku mogućnost da doista ubrzamo, da stanemo na gas i da nastavimo raditi na tome. Dakle, s novim projektima koji bi bili još ambiciozniji. Predsjedniče, vjerujem da sam barem pokušao odgovoriti na sva pitanja. Ne, zapravo zaboravio sam e, pitanje gospođe Irače. Bojim se nemam podatke vezano uz ovo što ste spomenuli. Pogledat ću, e, provjeriti i poslati vam odgovor. Hvala vam. Mislim da mogu zahvaliti povjereniku u ime svih članova našeg odbora. danas nam se stavio na raspolaganje, pokušao odgovoriti na sva naša pitanja. Tako da bih ovime e, zatvorio sastanak odbora i podsjetio vas da se sljedeći sastanak odbora održava 24.11. kao izvanredni sastanak u 19 sati u Strasburu, a sljedeći redovni sastavak je 3. i 4.12. u Briselu. Hvala svima. Zamolio bih vas da brzo napustite prostoriju kako bismo mogli nastaviti sa sastankom koordinatora. Hvala još jednom.